danas, za, danas i e, posebne sjednice koja će razmatrati prethodna porezna mišljenja. Predloženo je da se ta rasprava odvodi u četvrtak, a rok za podnošenje amandmana će biti objavljen u srijedu u 19 sati. Dakle, to je krajnji rok. Sada dolazimo do našeg plana rada. Konferencija predsjednika sukladno e, Petom veljači e, je podijeljen zastupnicima. Klubovi zastupnika su zamolili da današnja sjednica bude produžena do 22 sata. Imali prigovora? Dakle, današnja sjednica se produžuje do 22 sata. Osim toga, za danas i utorak nisam primio prijedloge za izmjenama. Dolazimo time do srijede. Što se tiče, izvolite. Gospodine predsjedniče, mogu li zamoliti konferenciju sljedeće? Ovo je jedna od najvažnijih prilika za zastupnike da tijekom jednominutnih govora iznesemo e, pitanja koja su najvažnija za naše izborne jedinice. Pola sata za svaku sjednicu je prekratko vrijeme. Ja molim da se to pravilo izmijeni kako bi konferencija imala priliku produžiti to vrijeme na jedan sat. Da, uvaženi kolege, jednominutni govori su već predviđeni i u današnjem dnevnom redu, uh, dakle tijekom današnje sjednice. Jednominutni govori su predviđeni u današnjem dnevnom redu, dakle imat ćete vremena. Ok. Also, Sie können sich heute Dakle, danas možete u svakom slučaju se javiti, ako smatrate da bi trebamo poslovnik urediti, odnosno izmijeniti. Ja sam primio na znanje vašu želju. Konferenciji predsjednika ćemo to savjetovati, no međutim za danas ćemo imati dovoljno vremena za jednominutne govore. Što se tiče utorka, nisam primio nikakve zahtjeve za izmjenom osim rasprave koja je predviđena za srijedu o humanitarnoj krizi e, u Iraku i Siriji prouzročenoj od strane nasilja ISIS-a. Zeleni su zatražili da se izmijeni naziv e, humanitarna kriza u Iraku i Siriji, posebice u kontekstu ISIS-a. Gospođa zastupnica Ellen Smith će podnijeti taj zahtjev. Gospodin, hvala vam lijepo kolege, mislim da je ovo vrlo kontroverzno pitanje. To je e, danje naziv rezolucije, prije što smo započeli sa raspravom. Kada pogledamo nasilje koje je prouzračio ISIS, E, ne može biti izraženo u jednini jer je to nešto što se neprestano događa u ovim dvijema zemljama. Dakle, ako se samo fokusiramo na nasilje ISIS-a, e, time nećemo e, primjereno nazvati ovaj problem, nego moramo upotrebiti formulaciju u kontekstu ISIS-a. Postoji i šira slika koju moramo uzeti u obzir i nadam se da će kolega i zastupnici ovu razumnu promjenu prihvatiti. Hvala da li je netko za ovaj prijedlog? Da li je netko protiv ovog prijedloga? Dakle, nitko nije protiv. Onda možemo glasovati o tome. Dakle, tko je za prijedlog? Dignite ruku, molim vas. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prijedlog je usvojen. Isto tako za srijedu klub zastupnika EPP-a je podnio zahtjev da se uključi rasprava o energetskim interkonekcijama sa rezolucijom. Taj zahtjev će iznijeti kolegica Franso. U ime gospodina Melera vam se obraćam, on je još stigao. Dakle, u njegovo ime bih zamolila da u dnevni red uvrstimo raspravu sa rezolucijom o energetskim interkonekcijama. To je u kontekstu stvaranja jedinstvenog energetskog tržišta za cijelu Europsku uniju. Dakle, od presudnog značenja je da su uključene i baltičke zemlje, moramo upozoriti komisiju da je to vrlo hitno. Unapred vam zahvaljujem i kolegama zastupnicima koji će me podržati. Tko je za ovaj prijedlog? Gospodin Marinesku. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao što znate, Države članice su zainteresirane za interkonekcije e, prema energetskoj mreži kako bi se sva energetska tržišta u Europi povezala. Te mreže su osnovica energetske unije Europske unije. EPP podupire raspravu sa rezolucijom na ovu temu. Hvala. Tko je protiv ovog prijedloga? Tko želi reći nešto protiv tog prijedloga? Hvala, gospodine predsjedniče. Socijalisti demokrati se protive ovom prijedlogu iz dva vrlo bitna razloga. Prvi je taj u odboru ITRE. E, jedno izvješće e, se upravo izrađuje na tu temu, na vlastitu inicijativu i bit će podneseno na sljedećoj sjednici. A drugi vrlo važan razlog je u roku od dva tjedna potpredsjednik Ševčković će podnijeti svoj plan. To je sveobuhvatan plan koji uključuje i ovo vrlo važno pitanje transporta i to, taj plan će rezultirati cijelim nizom otvorenih pitanja i e, novih ideja koje će e, Ševčević iznijeti. Što se tiče i E, Baltika, povezivanja Mediterana, jugoistoka Europe i Iberijskog poluotoka. Stoga je vrlo važno da 25. i veljače otvorimo tu raspravu. To bi bilo primjerenije vrijeme, jer ovo, jer tada ćemo, moći razmotriti cijelu ovu temu sveobuhvatnije. Hvala gospodin Lambertu. Tko još želi nešto reći protiv ovog prijedloga? Prilično rano ste se javili. Znači, ja sam mislila da ste vi za Glasovat ćemo ovom prijedlogu. Tko je za ovaj prijedlog? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen je prijedlog. Također za srijedu sam od potrebnog broja neovisnih zastupnika zaprimio e, očitovanje o izjavi komisije što se tiče e, nove rasprave koje trebamo uvesti u dnevni red. Gospodin Jarik će objasniti taj zahtjev. Gospodin Jurik, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Mi, dok mi ovdje sjedimo, slavimo 73. obljetnicu konferencije na Jalti. Za polovicu zemalja u Europi e, Jalta je donijela e, i slobodu, ali i vojne prijetnje. E, oduzela im je nacionalni identitet, slobodu, a što se tiče Njemačke, podijelila je Njemačku. E, ja mislim da je to bio vrlo važan događaj u povijesnom smislu. Moramo poštivati tu obljetnicu, moramo ju obilježiti, moramo održati sveobuhvatnu raspravu o posljedicama konferencije na Jalti za sadašnjost. I trebali bismo zaključiti tu raspravu usvajanjem rezolucije. Tko je za ovaj prijedlog? Tko, tko se želi izjasniti za ovaj prijedlog? Tko se izjašnjava protiv prijedloga? Gospodin Lamberts. Gospodine predsjedniče, Mislim da je svima jasno koliko je važna bila konferencija na za Europu, ali ne smijemo miješati stvari. Mi smo političko izborno tijelo, a ne tijelo povjesničara i uistinu mislim da bismo trebali ne bismo smjeli koristiti povijesne događaje da e, im pridajemo određeno tumačenje povijesti u korist nekih. Prepustimo to radije povjesničarima, neka oni vode raspravu o tome. Mislim da ova skupština nije pravo mjesto za tumačenje povijesti. Hvala gospodine Lambert Štokovski. Hvala. Europski parlament je mnogo puta se očitovao već do sada o povijesnim događajima. Opširno smo govorili o stoljetnici Prvog svjetskog rata i svi koji e, se zalažu za načela istinitosti i solidarnosti ne mogu ignorirati konferenciju na Jalti. Ona je dramatično podijelila Europu i potisnula je ideju europskog jedinstva. E, odgodila ju je nekih 50 godina. To je važno za, lju, za narode Latvije, Bugarske, Poljske, Hrvatske. Već to je od ključnog značenja za sve nas koji poštuju europsku solidarnost. Stoga ja se zalažem za sljedeće. Pozivam sve zastupnike EPP-a i socijalista i zelenih liber, i liberala. To je moj poziv svima da ne ignoriramo taj povijesni događaj je bio od ključne važnosti za povijest Europe. Glasujmo o ovom prijedlogu. Tko je za prijedlog? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Zahtjev je odbijen. Jednoznačno, vrlo jasno je ovaj prijedlog odbijen. Ako želite možemo elektronički to provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi zastupnici glasovali? Zaključujem glasovanje. Dakle, 194 protiv, 30 suzdržanih, e, dakle e, prijedlog je odbijen. Ukupno je 306 zastupnika glasovala. Dolazimo do četvrtka. EPP je zatražio raspravu e, na inicijativu komisije o seksualnoj eksploataciji djece na internetu. Imamo rezoluciju o kojoj ćemo glasovati u ožujku. Zastupnica Holmajer će se očitovati ovom prijedlogu. Gospodine predsjedniče, dragi kolege zastupnici, pokušat ću još jednom obrazložiti zašto EPP pokušava ovu vrlo tešku temu seksualne eksploatacije djece na internetu e, obilježiti rezolucijom. Ja vas molim, apeliram na vas da ta rezolucija bude zajednički usvojena. 50 e, zemalja Dakle, sve države članice Europske unije e, su članice jednog saveza, alijance koji se zalaže za e, suzbijanje eksploatacije djece na internetu Iako ćemo biti udruženi u toj borbi, iako zajedničkim snagama se potrudimo i na odboru Libea i kasnije e, u okviru inicijative komisije ili vlastitih inicijativa, ako jasno pošaljemo poruku da nećemo bespomoćno promatrati eksploataciju djece na internetu, već odlučno joj se usprotiviti. To bi trebao biti jedan e, početak kojemu, bi kojemu bismo se svi trebali priključiti. E, gospođa Koraca za prijedlog će nešto reći. Gospodine predsjedniče, ne postoji niti jedan roditelj u Europi koji nije zabrinut brojkama Europola koje govore dovoljno same za sebe. Radi se o djeci koji su mlađe od dvije godine, koja su zlostavljana i koja su, e, koja su žrtve nasilja na internetu. Naša djeca žive na internetu. Ono što mi tražimo je da se samo vodi rasprava sa rezolucijom. Ne možemo poricati da problem postoji i da je to nešto što zabrinjava građane Europske unije. E, nećemo onemogućavati zastupnike da se izjasne tijekom rasprave o tome. Ne možemo poricati, negirati da taj problem postoji. Želi netko e, govoriti protiv prijedloga? To nije slučaj. Onda ćemo glasovati o prijedlogu. Tko je za ovaj prijedlog? Dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Ovima zaključujem plan rada, dnevni red. Možemo prijeći na pitanja poslovniku. Zastupnik Klicov. Ja bih želio predložiti da naš parlament se bavi jednom konkretnom raspravom, raspravom koja se mora otvoriti u ovom parlamentu, a to je situacija u Grčkoj. Mislim da je neophodno da se očitujemo o situaciji u Grčkoj. Žao mi je da vi, gospodine predsjedniče, ste putovali u Grčku, a da prethodno se nije raspravljalo o toj temi u ovom domu. Da li ste vi tamo iznosili svoje vlastito stajalište ili stajalište cijelog Europskog parlamenta ili stajalište nekog trećeg? Situacija u Grčkoj je trenutno kritična, stoga mislim da je neizbježno, da je neophodno voditi raspravu na tu temu. Već sam prethodno rekao da će doći dan kada će grčki narod to zahtijevati, a e, sada svi stavljaju prepreke na put grčkom narodu. Vjerovnici stavljaju Grčku pod još veći pritisak, a Grčka jednostavno želi sada osloboditi od svega toga. Došao je napokon taj dan. Hvala zastupniče Klicios zahtjev za raspravu situacije u Grčkoj je prekasno podnesen. Ja ću na konferenciji predsjednika zamoliti u ime vašeg kluba zastupnika da se ipak o tome raspravlja. Što se tiče e, usmenog pitanja komisiji o e, pravima intelektualnog vlasništva,